Welcome everybody. We Dobrodošli natrag, možemo odmah nastaviti s 14. točkom na našem dnevnom redu. Tema je rad u Siriji, najnoviji vojni događaj i buduće perspektive. S vašim dopuštenjem eh, sada ću govoriti češki. Molim vas da stavite slušalice. Za početak e, postavit ću pitanje. Izvješće od prošlog tjedna, od 13. ožujka, govori o opsadi Afrina od strane turske vojske. Turska vojska je dakle započela s opsadom i izgleda da će se ponoviti situacija s istočnom gutom. Prvo je grad bombardiran, potom opkoljen i blokiran. I u Afrinu i u Guti im e, su zatočene, desetak tisuća civila. E, humanitarni konvoji ne mogu ući u grad. Stotine civila u oba grada su izgubila život e, i vlada nestašica vode i velika glad. Razlika jest u tome što s zločine počinjavaju Rusi i e, Ašadov režim, ali u Afrinu e, bombardiranje vrši Turska. I sada postavljam to, ovo pitanje prije rasprave. Turska vojska, dakle, ubija civile i pitam je li Turska i dalje naš saveznik. Volio bih da panelisti e, odgovore i na to pitanje. I specifično da nam kažu što se događa u Afrinu, jer činjenica da je zapravo napad e, izvršila i vrši turska vojska. Rat u Siriji traje već sedam godina. I mislim da bismo trebali poduzeti u, paru, u Europskom parlamentu puno više, a ne samo voditi rasprave. I za to treba pronaći i odgovarajući način. Stoga pozdravljam naše stručnjake i molim da nas izvijeste o trenutačnom stanju i o tome kolika je mogućnost pronalaska rješenja za ovaj najzgled beskrani rad. Želim dobrodošlicu Jean-Françoisu Hasperu, Asperu, stručnom suradniku za Siriju i stručnjaku za sigurnost iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Pozdravljam Florence Gaub, zamjenicu direktora Instituta Europske unije za sigurnosne studije. I na kraju s nama je gospodin Erwin van Wien, znanstveni suradnik na institutu Klingen Dial, to je institut za međunarodne odnose iz Nizozemske. Nemamo puno vremena, U 12.30 završavamo sa sjednicom, dakle preostalo nam je 45 minuta, dajem vam riječ. Thank you. Hvala lijepa, hvala što ste me opet pozvali. E, razlog e, je međutim žalostan. E, već smo se sastali i razgovarali o istoj temi prije četiri godine, a situacija se nije razvila na način koji bismo mi evropljani željeli. E, zapitali ste me e, specifično pitanje e, za mnoge od vas ono o čemu govorimo je identično sa tekstom rezolucije od prošlog tjedna. Ono o čemu izvještavaju sada mediji i komentatori Ideja da će se rat uskoro završiti, ja se e, uopće s time ne slažem. Reći ću zašto. Ne smijemo upasti e, u stupicu ovog diskursa. Prezentacija koju imam e, jest, pita se što ako se rat nastavi vrlo dobri e, razlog e, zašto upadamo u tu stupicu, e, to jest da ćemo uskoro vidjeti završetak rata i prestanak problema. Razvoj na terenu ne samo turske operacije već i ruske operacije, operacije sirijske vlade E, ISIS više nije samo u, džepovima. E, e, pregovori se nastavljaju pod ruskim nadzorom, međutim na zadnjem sastanku u Sočiju došlo je do osnovnog sporazuma, novi ustav za Siriji. Sve to stvara iluziju da se približavamo kraju rata E, to podržava e, i činjenica da rat traje već e, traje o sedam godina. To znači da će, se, da će rat uskoro završiti. Nažalost, ne slažem se s tom ocjenom. A niti mnogi ljudi u, na Srednjem istiku, istoku i Sjevernoj Africi. Oni znaju više o uzracima rata nego mi. o, Kraj sirijskog rata nije kraj sirijskog sukoba. E, kako se to e, razlikuje? Sukob je uzrok e, početka neprijateljstva i dok god taj sukob nije riješen, nasilje će se nastaviti. Imaće razne i drugačije oblike E, to, može, e, to je sada teritorijalni rat, međutim može imati i drugačije oblike. Ovdje vidimo da e, većina ljudi u, na Srednjem Istiku i Sjevernoj Africi ne vjeruju da će se sukob završiti ni ove godine, ni u sljedećih pet, pet godina. Što oni znaju, što mi ne znamo? Uzrok sukoba to nije samo moje mišljenje. Ja istražujem sukobe. Sukob e, ne nestaje. Ako e, se svađate sa ženom, e, znate što mislim. Ako nije riješen uzrok, onda rat neće prestati. Naravno, imamo i drugih faktora koji podržavaju ovu ideju. Nije riješen sam sukob, Nitko u Siriji danas ne može vojno kontrolirati cijelu zemlju. Sigurnost će i dalje biti problem. E, jedna je stvar voditi ofenzivu, a druga stabilizirati e, zemlju. E, pobjeda, mir, pobjeda u ofenzivi i mir su dvije različite stvari. Da, sada ulazimo u novu fazu, ali e, sirijska vojska i policija ne mogu garantirati sigurnost e, izvan e, područja koje su zauzeli. Ovi teritoriji koji su izvan kontrole će i dalje biti u ratnom stanju. Imamo veliki pritisak na Europu da dade sredstva za obnovu. E, posljednja cifra je e, između 100 i 300 milijuna e, milijardi eura. Međutim, sam novac ne može riješiti stvar. Ne možemo dati samo kreditnu karticu i izbrisati problem. Ne možemo uh, reći da u zemlji uh, vlada sigurnost uh, dok ne riješimo uzroke sukoba. To je kao da vodu ljevamo u vreću bez dna. Um, ljudi nemaju radnih mjesta, nezaposleni, nemaju novaca, cijeli je okoliš nestabilan. spomenula sam glavni problem – sam sukob nije riješen, ali Damask sada zbog e, vojnih pobjeda na terenu, zbog e, međunarodnog e, okoliša, najme ruske podrške, daje iluziju da oni ne trebaju dati koncesije. Čak ako glavne oporbene skupine nisu bile u Sočiju, glavni akteri nisu bili tamo, Eh, ovaj sporazum je sklopljen, ali on je samo iluzija. Mi smo još uvijek u sukobu tamo, u eh, ratu. Eh, vidjet ćemo da će se stopa nasilja nastaviti. Vidite gerilu, ISIS, nasilje u cijeloj zemlji. Možda to možemo usporediti s Irakom između 2004. i 2008. Nemamo nikakvu reformu, niti ekonomsku aktivnost. Ni Iran, ni Rusija nisu u stanju da financijski održe prisutnost u zemlji koja bi e, e, dala nekakvo rješenje. E, možda to zvuči cinično, možda imamo i neke pozitivne elemente. E, zamor sa sukobom, e, sukob će još trajati. Sukobljene strane će u jednom trenutku se slomiti i dati će potrebne koncesije i doći do sporazuma, ali to nije još na vidiku, a to za nas znači, a i za zemlje u regiju, one primaju još više izbjeglica nego mi. Izbjeglice se neće vratiti u Siriji jer situacija neće biti dovoljno sigurna. I na kraju, e, ako mislite da je Isus, Isis e, mrtav, nije. On će se vratiti u drugom obliku. Al-Qaida je vrlo aktivna i u Siriji. Nesigurnost i politički vakum u Siriji će dati kontekst za javljanje e, novih i nasilnih e, e, džihadističkih aktera. Razlog zbog kojeg o tome govorim, to nije za vas novost. Znam da Europski parlament, nisam ja jedina, igra ključnu ulogu u podizanju svjesnosti. Vaša je uloga da stalno držite ranu otvoreno, da morate razotkriti ovu iluziju. Ako želimo trajno završiti rat, jeste da riješimo same uzroke sukoba, e, stabilna sigurnost, stabilna ekonomija i stabilna vlada. E, tu smo počeli prije sedam godina. Ovo sliku sam e, snimila u 2010. u Siriji. Ne znam tko su ta djeca, ali za njih moramo govoriti. Nema drugog rješenja za događanja u Siriji, već da e, se upustimo u ove vrlo potrebne i bolne reforme. Hvala. Hvala lijepa, Florence. Mislim mm, da eh, je ovaj pesimizam opravdan. Jean-François eh, Asperu ima riječ, izvolite. Hvala lijepa, predsjedniče. Eh, sada bih opisao ovu situaciju u Siriju i ono što vidimo na terenu u uvodu želim reći. E, slažem se 100% s ovim što je Florence rekla. E, mogao sam to i sam reći, ali manje e, elegantno od tebe. Da, slažem se s tobom i s tvojim prvom pretpostavkom. Sukob nije prestao. I nema vojne situacije u Siriji. Čak i ako režim i njegovi saveznici e, dobivaju neke vojne pobjede e, e, u zadnjih godinu i pol, situacija će se pogoršati jer će se razne skupine sada javljati u drugim oblicima. ISIS i Daesh. Damask i Istočna Guta, s time ću početi. E, e, mm, to su najzabrinjavajuće situacije za nas sada. E, od već mjesec dana mm, režim je počeo ofenzivu protiv Istočne Gute, to je počelo sa e, ofenzivom, bombardiranjem, granatiranjem, a onda e, su počeli zemaljski napadi od strane sirijske e, vojske sa tigrovima, milicijom i tako dalje. 60 do 70% istočne gute je sada pod napadom svim sredstvima carpet bombing e, e, korištenje bojnog plina e, otrova napada se civilna populacija to je rat terora u istočnoj guti a cijena te operacije na sirijskoj strani je E, više od 1400 ljudi koji su poginuli do sada. E, e, na južnim predređima Damaska imamo male džepove koje još drži ISIS. Pred dva dana smo vidjeli borbe između ISIS-a i snaga sirijskog režima na tom području. Ako idemo e, na sjever e, sa operacijom e, Maslinova grančica, zajedno turska operacija u zajednici sa sirijskim snagama, to je počelo prije mjesec dana. Turska je zauzela velik dio teritorija E, cilj e, toga, e, bar što, Turci kažu, žele osigurati granicu sa Sirijom, a žele ići i istočnije prema iračkoj granici. Ono što smo vidjeli jeste da su zauzeli Afren. počeli su od granice, a nakon mjesec dana su zauzeli grad. Ono što sada vidimo u Afrinu jeste da Turske i savezničke, e, njihovi saveznici e, nisu pozvali stanovništvo da se vrati, nakon što su osigurali, kako kažu, teritorij. Pa ćemo imati e, socijalni inženjering s e, kurdskim građanima. Njih će prognati iz afrinskog sektora i tu će nastaniti neke druge ljude. Upravo suprotno od onoga što se dogodilo u Akri. Ali imamo i neke druge džepove e, borbi u Siriji, u prvom redu borba protiv Isisa. E, to ste i rekli. E, Isis je gotovo poražen, e, na, naročito od strane SDF-a i koalice protiv Daesha zauzeli su Aka i sad idu prema iračkoj granici. E, zauzeli su Diazel Zor mm, i e, e, žele etnički očistiti područje južno od Eufrata i na isteku na granici s Irakom. Jugozapadni dio zemlje koji je E, područje deeskalacije. Ali e, e, dva od tih područja su sada područja eskalacije. Na jugozapadu koji je do sada bilo područje mira ili zatišja da tako kažemo, e, iako su, je sirijski e, režim e, napadao neke ciljeve tamo, granatirao ih. Vode se pregovori između režima i Južnog fronta za lokalni sporazum. Nisu daleko napredovali u tome. I zadnje područje, zadnje veliko područje je Idlib E, u prvom redu u borbi između e, e SDF-a zadnja deklinacija Al-Kaide u, Siriji i koalicija iza Al-Ashrama i al HDS, to jest Al-Qaida, se povukao iz ove koalicije koju podržava Turska ali u borbama između režima i e, opozicije e, vidimo bombardiranje na jugu te regije. Ako bismo željeli malo govoriti o perspektivama, e, u posljednja dva mjeseca vidimo e, usložnjavanje e, borbenog područja, ali i pojednostavljivanje onoga što se događa. Na kraju ove godine ćemo imati četiri velika područja u Siriji. Jedan pod nadzorom vlade, pod kontrolom vlade, e, e, sjeverno-istočni područje će držati Kurdi, a treće područje će biti pod kontrolom to jest pod utjecajem Turske, govorimo ovdje o području Eufrata, operacija Oklop plus područje u Idlibu, područje Idliba koje će držati ova koalicija eh, koja ima podršku Turske i eh, jugozapadno područje, četvrto područje, tu efikasno eh, i S će se povlačiti, ali oni će se prilagođavati, transformirati i već su započeli asimetrično ratovanje na dijelovima Sirije. Pa čak i u područjima gdje nismo ISIS vidjeli već dugo vremena ono što se događa sada u Afrinu ne pomaže operacijama protiv ISIS-a, jer SDF i PRD su bili u prvoj liniji tih e, operacija. Morali su se reorganizirati i poslati dio vojske u Afrin, u područje Afrina. Ta operacija ima negative posljedice za e, operacije koalicije. Evo ovdje ću se zaustaviti i mm, rado ću odgovoriti naravno na sva vaša pitanja. E, hvala lijepa Jean-François, a sada ću dati riječ Ervinu. Mm, hvala lijepa na pozivu i do, dobrodošlici. Dodat ću neke ideje ovome što smo već čuli. Mislim da ima smisla možda započeti jednim provokativnim suočavanjem sa realnošću i odatle izvući neke argumente. Mislim da možemo sa sigurnošću reći da je e, ovaj sukob kako je izvorno bio započeo završen i da je pobjednik predsjednik Asad. No to ne znači istodobno da je rat završio. U tom e, smislu gospođa Gaub je rekla nekoliko vrlo valjanih stvari. I dalje je riječ o, sukobu između, odnosno kad je riječ o sukobu autoritarnog režima i njegovog stanovništva, režim je pobjedio. To će e, imati vrlo, naravno, velik utjecaj na razvoj događaja. Hoće li se e, režim obračunati sa Kurdima, koliko dugo e, će E, e, takozvana umjerena opozicija e, i pobunjenici uživati američku podršku ostaje vidjeti. Jasno je da neće biti političke tranzicije kratkoročno ni srednjoročno, toga jednostavno nema na vidiku i režim nema interesa prolaziti takvu transformaciju i ono najbolje čemu se možemo nadati je promjena fasade, možda će integrirati neke oporbene skupine koje su možda sudjelovale na sastanku u Sočiju ili Astani. Treće što je važno E, znati jeste da je rekonstrukcija započela već naravno e, u Damasku, Alepu, no naravno pod budnim okom i pod kontrolom Asadovog režima. Druga stvar e, jeste, moramo postaviti pitanje u kojoj mjeri sve to čini europsku politiku pregovora zadržavanja u Ženevi, zadržavanja izbjeglica u okolici provedivom dugoročno. I na koncu da e, e, dodam malo ovog e, defetizma kad je riječ o islamskoj državi, ona ni u kom slučaju nije poražena, jednostavno je otišla u podzemlje i novac i ljudi. Znamo da su mnogi zapravo financijski tokovi vodili i dalje vode preko posrednika E, i e, dakle nije izgubljen već je preusmjeren. Evo to je e, nekoliko brzih opažanja. No htio bih se kratko osvrnuti reći nekoliko riječi o naravi ovog građanskog rata u Siriji, jer bi to moglo ipak dati i neke sugestije u pogledu obnove nakon završetka sukoba. Ako pogledamo unatrag na zadnjih sedam godina, važno je primijetiti da je sukob prošao nekoliko E, preobrazbi, da tako kažemo, iz prosvjeda do oružane pobune, zatim preko radikalizacije do fragmentizacije i, e, i na koncu e, svjedočimo fazi konsolidacije kao što je rekao moj kolega koji mi je slijeva. No ovdje doista imamo vrlo složeno, složenu arenu sa velikim brojem aktera čija uloga naravno nije svih jednako važna. Ovdje smo isto tako i vidjeli na neki način e, preklapanje lokalnih, regionalnih, etničkih, nacionalnih i globalnih interesa koje će biti teško razmrsiti. E, klasična E, e, odnosno klasičan pristup putem mirovnog pregovora i održavanja misije u svrhu izgradnje ili obnove neće funkcionirati. Kao što je rekla gospođa Gaub, možda će se e, smanjiti intenzitet sukoba i borbi, to je možda već nešto što se i događa, no ostaju svi oni uzroci u, u korijenu zapravo naselja, a to su E, nesigurnost i naravno sva moguća e, kršenja e, prava koje provodi režim predsjednika Asada. Koja se to rješenja naziru na obzoru naših političkih rasprava? E, ako usporedimo situaciju, možemo zaključiti na temelju naših iskustava drugdje da novac naravno vam ne može kupiti ljubav i da ulijevanje novca na terenu Sirije jednostavno neće osigurati rješenja koja želimo i takav e, način razmišljanja moramo odmah odbaciti. Drugo, vođenje rota, odnosno e, logika obnove odnosno logika ratovanja je bila kazniti e, izdajice i osnažiti na trajnoj osnovi temelje režima. Obnova će dakle biti spora, selektivna, ići će na ruku onima koji e, su na neki način lojalni režimu i zato se upravo režimu neće žuriti da vrati e, ili olakša povratak izbjeglicama koji su raspršeni od Turske pa nadalje. E, vidjet ćemo jačanje autoritaritizma, e, to je trend kojem svjedočimo širom Bliskog istoka. Ostaju naravno želje koje smo čuli i u vašoj rezoluciji, e, a kojima su suprotstavljeni nedostatak odgovornosti, i naravno sudbina izbjeglica koja je dugoročno neodrživa na ovaj način. Što slijedi? Odbacivanje vojne intervencije za sada eh, eh, je logično, nijedna zapadna država, izuzimajući američke snage koje su već terenu, za njih to nije izvediva opcija. Tako da bih rekao da su tri stvari moguće. Moramo eh, intenzivnije razmišljati o tome kako podržati sirijsku dijasporu E, e, e, za očekivati je da će ona biti dulje vrijeme u dijaspori, da tako kažemo, da će nalikovati onome što sada imamo s palestinskom dijasporom. Važno je pomoći im da zadrže to sjećanje na, na nekakve, odnosno prostor za demokratizaciju. I drugo, Iran mora biti odnosno Europska unija, iako ta za sad nema uvjete za to, e, mora dati prostora i Iranu i pažljivije zapravo e, e, postaviti svoj odnos sa Iranom. Moramo biti otvoreni prema njima, isto tako, a to je nešto što se za sada ne događa. I na koncu moramo se u mislima vratiti u 90. gdje smo u određenoj mjeri imali sličnu situaciju e, na Balkanu gdje godinama ima bio taj efekt prelijepavanja u smislu organiziranog kriminala e, i tako dalje. I to je nešto što možemo očekivati i iz Sirije, iz e, države pod kontrolom predsjednika Asada. Naravno, e, naš cilj će biti e, u tom slučaju, ako e, možemo išta zaključiti na temelju sadašnjih zbivanja, zaštititi Europu od negativnih utjecaja iz takve buduće serije. Hvala. Hvala lijepa Ervine. Dame i gospodo, sada bih otvorio E, mogućnost zastupnicima da postavljaju pitanja našim panelistima, no istodobno molim da se svi ograniče u svojim intervencijama na minutu i pol. Gospođa Lozing ima riječ. Izvolite, gospođo. Hvala lijepa. E, e, ja ću poslušati savjet našeg predsjednika. Htjela bih nešto čuti od gospodina Van kako gledate e, na e, ulazak Turske u Afrin u svjetlu međunarodnog humanitarnog prava? E, što mislite kako treba reagirati Evropska unija na to? gospodin Erdogan je najavio da će nastaviti ofenzivu. I na kraju, i tu se pozivam na vijesti Al-Akbara, E, e, radi se o tome da je objavljen jedan protokol e, sastanka u britanskom veleposlanstvu nekih skupina da da li su ti planovi SAD-a poznati i kakove opcije im ima sada visoka predstavnica iz ovih planova. E, da li, e, kako gleda e, Evropska unija na teritorijalni integritet Sirije? Gospodin Front ima riječ, izvolite. Thank you very much. Uh, Hvala vam lijepa. Nakon ovog sjajnog izlaganja naših, naša tri panelista Teško je naći dobro pitanje, no gospođa Lozing me tu također opovrgnula. Pa moram osmisliti brzo nešto pristojno, neko dobro pitanje. No ono što me zapravo muči, e, sve otkako sam postao zastupnikom Europskog parlamenta, jest što kada bi Europska unija imala pristojnu, snažnu, zajedničku vanjsku politiku, da ju je imala prije sedam godina, tvrdim da, da smo tada progovorili jedinstvenim glasom na početku sirijskog sukoba, da smo se uključili diplomatski vidjevši što se događa u drugim regijama u sličnim situacijama, nismo li mogli učiniti nešto da uvjerimo različite tada minorne erupcije e, sukoba da se na neki način utišaju, ugase i ne bismo li bili u mogućnosti pomoći im da e, riješe razloge sukoba u samom začetku umjesto da, e, da, da se rasplamsaju u ovaj veliki rat. Znamo da se posljedice tog rata sada osjećaju i na našem pragu. Hvala. Hvala lijepa, predsjedniče. Hvala panelistima na sjajnim izlaganjima ova područja deeskalacije o kojima ste nam pričali u stvarnosti zapravo su podijeljeni teritoriji, rezultat podjele. Ne smatrate li da da bi to značilo neku vrstu službenog priznanja kada je riječ o ravnoteži moći onako kako je sada uspostavljena i kakav će to imati utjecaj na sukob, na mogućnost postizanja sporazuma. Tu mislim i na stav američke administracije predsjednika prema e, dogovoru s Iranom o e, nuklearnom razoružanju. Sljedeće pitanje, kad je riječ o zauzimanju Afrina, što možemo očekivati od turske vlade? čini se da e, žele ići dalje, da žele e, nastaviti s napadom na Kobane. Pa e, koji će po vama biti učinak takve, takvog upada Turske E, hoće li SAD i Rusija e, to doista prihvatiti kako se za sada čini. Hvala lijepa. Gospodin Kosta izvolite. Hvala vam lijepa. Želim zahvaliti našim govornicima. Moje se mišljenje donekle razlikuje od onog što smo mogli čuli, čuti po meni ovo nije primjer tradicionalnog arhetipskog rata. Nije bilo međunarodno priznatih vlada, administracija, obveze e, trup e, vojske s mandatom. Imali smo jednostavno multiplikaciju faktora koji su doveli do rata. E, zatim asimetrično ratovanje, prisutnost terorizma, nove načine financiranja terorizma, što naravno otežava identifikaciju e, sudionika. I naravno ono što je najgore u svemu, to je doista bilo barbarsko nasilje koje su činili svi, ponajviše e, režim predsjednika Asada. Pro, arapsko proljeće u svjetlu tih činjenica se čini pukom iluzijom. 20% arapskog, sirijskog e, stanovništva je već sudjelovalo 73. i 92. u ustanku protiv Asada i 2011. također su mobilizirali te ljude. Sjećate se što je 73. se dogodilo, ustavna kriza, muslimanski predsjednik e, je zapravo predstavljao ustupak muslimanskoj manjini, no morao je biti iz redova sunita. Moje pitanje bi bilo e, što sa umjerenima, e, kakvo je njihovo stajalište? Slobodna sirijska vojska je raspuštena samo tako i zamijenio je što? Islamska država, Al-Qaida, tko? Da zaključim, usporedba sa Libijom doista nije valjana. Sirijska država se ne može usporediti e, sa istočnim Butanom koji je okupiran gotovo 90%. E, imamo Al-Kaidu, e, minobacači se koriste, dvoje ljudi je ubijeno danas. Stotine tisuća ljudi, kao što znamo, e, su, su žrtvama. No što će isto tako biti sa Kobaneom? To postavljam pitanje. Hvala lijepa. Na kraju, gospodin Jurek. Hvala lijepa. Imam jedno načelno pitanje. Ne bismo li se trebali usredotočiti na to da osiguramo ili zajamčimo izgradnju primjerenog i odgovarajućeg odgovarajućeg okvira. Ovaj građanski e, rat e, doista teče već dugo. Isprava smo bili usredotočeni na to tko treba izaći kao pobjednik, dok e, je Sirija u desetljećima prije E, ovog izbijanja sukoba bila geopolitički problem i bila je prijetnja svojim južnim susjedima. To je bio glavni izazov koji e, je rezultat Asadove politike, politike Asada jednog i drugog. Situacija interno nije bila onoliko loša primjerice koliko je u Saudijskoj Arabiji. No, E, naša je današnja perspektiva više humanitarna, jer vodi naravno do smanjenja patnje, ljudske patnje. Umjesto eskalaciji i odnosno odvijanju sukoba kroz različite faze. Nije li zapravo E, usredotočenost na realna, realna rješenja, na to da Sirija prestane biti izvor prijetnje svojim južnim e, susjedima, isto tako doprinjela i e, miru za sirijske građane. Možda sam propustio, no čini mi se da nismo čuli mnogo o misiji Stefana de Misture i moje zadnje E, konkretno pitanje odnosi se na Gutu. Tko ju brani? Jesu li to civili? Čujemo mnogo pričati i pisati o Guti, no čini se da ondje ima i e, skupina koje su, koje su povezane s nekim političkim skupinama. Hvala lijepa, gospodine Jurek. Dame i gospodo, čuli smo pet govornika, sad imamo tri panelista i samo šest minuta. Tako da vas molim da svatko od vas odgovori u samo dvije minute. Hvala lijepa. U sažetku svih ovih valjanih pitanja rekla bih prva istina je da svijet jednostavno nije dobar u rješavanju sukoba, tako da E, sramiti se nekako i natjerati se na taj način na djelovanje po meni nije dobro zato što to vode samo po našem iskustvu prema sve dugotrajnijim građanskim sukobima od kraja hladnog rata ti sukobi postaju sve dugotrajniji i mi još uvijek ne znamo zašto to je jednostavno nešto što jednostavno ni sami ne razumijemo E, što se tiče pitanja gospođe Ljuzins, mislim da Evropska unija je dobro analizirala problem, te da također imamo i dobre ideje o tome kako riješiti taj problem. Međutim, i tu se vraćam na pitanje gospođa fonda kako ostvariti te ciljeve kao jedan entitet koji e, je e, zapravo legalistički. Mi se temeljimo na vladavini prava, a želimo zapravo sudjelovati u jednoj areni gdje se nitko ne drži prava, niti Amerikanci, niti Rusi, niti Sirici, odnosno vlada. Dakle, što se tiče sigurnosne politike, tu moramo razmisliti i o sredstvima koja stavljamo na raspolaganje kako bismo ostvarili ciljeve. Ja vjerujem u vrijednosti, u ono što želimo ostvariti u, Siriji, no to nismo podržali odgovarajućim sredstvima. E, E, to je razgovor i, koji, i rasprava koju moraju povesti e, oni koji donose odluke u Europskoj uniji i uzeti to u obzir. Hvala. E, dezintegracija Sirije kao pa taj rizik traje. Dojmila mi se slika koju ste pokazali E, e, ona, e, one ocjene kako bi dugo mogla trajati ta kriza. To jako domljimo. Režim u vojnoj logistici je dao biljeg te logike sukobu. Režim nije ušao u pregovore koji bili uključivi i realistični mi se kao Evropska unija trudimo, e, nastojimo uvjeriti e, režim da sjedne za stol u Ženevi jer taj sukob može e, završiti samo političkim sporazumom u sudjelovanje svih aktera. Prema tome to treba očekivati. E, mi podržavamo akciju Stefana Demisturana. Sve se mora održavati i odvijati u Ženevi. Jer to su e, rezolucije i sporazumi koji su uravnoteženi u smislu predstavljenosti. E, imamo ciljeve koji su dostižni, ali zato Damask mora prihvatiti da sjedne za stol, pregovarački stol. Evo, tu ću se zaustaviti. Hvala lijepa, riječ ima Erwin. Evo, dvije misli bih dodao tome što smo mogli čuti. Ako pogledamo gdje e, leži zapravo rješenje sirijskog sukoba, e, Režim je vrlo jasan oko toga da želi uspostaviti nadzor nad e, teritorijem, vratiti se na granice iz 2011. i uspostaviti djelotvornu kontrolu nad svim tim teritorijom. Što, gdje nas to ostavlja? Sa Rusijom i Iranom, jer bez njihove potpore ovaj bi sukob bio gotov već prije mnogo godina, jer bili bi i gospodarstvo e, bilo propalo e, ili jednostavno sama želja za sukobom više i spremnost e, različitih grupa na terenu ne bi bila spremna. No, e, Iran ne želi snažnu sirijsku državu, želi slabu državu sa mrežom vojnih e, ili paravojnih skupina kao što imaju u Libanonu, Iraku i u konačnici u vlastitoj državi. To će svakako predstavljati i dalje prijetnju regionalnoj sigurnosti jer je naravno manje predvidljivo i s druge strane imamo nego ruski model. I tu se postavlja pitanje o regionalnoj sigurnosti. Nekakav neslužbeni dogovor će morati biti postignut sa Iranom oko toga kako će koristiti te paralelne usporedne mreže. E, prvi znak e, nevolje je, bio i, e, je bilo i rušenje iranskog aviona prije nekoliko tjedana. Kada je Rusija sugovornik, tu teškoća leži u činjenici da da e, da zapravo je njihovo djelovanje proturječno. Turci su ušli u Tursku samo za, u e, Afrin samo zato što su im Rusi to dopustili, ostavili prostor. E, treba će vidjeti hoćemo li moći inzistirati na tome da Rusi idu uz neko, pristanu uz neko rješenje, a mogu da im popustiti u nekom drugom teatru. Hvala lijepa. Želim zahvaliti svim panelistima na njihovom sjajnom i inovativnom e, izlaganju e, razmišljanja. Također želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u raspravi i na koncu dopustite da u zaključku kažem e, kako sam i ja postavio pitanje je li turska vojska koja ubija civile naš saveznik? I na to pitanje nisam dobio odgovor, što je samo po sebi dokaz da je e, odgovor teško naći. Sljedeći sastanak e, pod odbora će se održati 25. travnja u srijedu, ujutro i poslije podnate u e, četvrtak 26. od 9 do 12.30. Svima zahvaljujem i prevoditeljima, a isto tako i tajništvu. Hvala vam.